gospođo ministrice. Zahvaljujem na ovom, ovoj važnoj intervenciji. Rasprava je zaključena. Zahvaljujemo povjereniku i ministrici te svim kolegama koji su se javljali. Zahvaljujemo i prevoditeljima. U članu 231 e, e, e, stavak 4 ja bih vas htio izvijestiti o činjenici da da do danas, do 17 sati, nije došao ni jedan komentar po pitanju zapisnika i zato ih smatramo usvojenima. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. A to su izjave Vijeća i Komisije o izvješću o napretku Crne